Mesdames, messieurs, bonjour. Allez, on... Dobar dan, dame i gospodo. Krenimo na posao. Nacrt dnevnog reda će biti usvojen ako nema prigovora. Gospodine Mizolije, dobar dan. usvajanje zapisnika sastanka od 8. i 9. prošlog mjeseca i 7. ovog mjeseca su usvojeni ako nema primjedbi. Savjetnici su malo bučni danas. Hvala, Viktore. Ne čuje me Viktor. Imam jedno važno priopćenje danas. Dragi kolege, kao što znate, danas je 3. prosinca 2018. Slavimo Međunarodni dan osoba s invaliditetom. Taj dan je proglašen 1992. od e, strane Ujedinjenih naroda kako bi se promicala dobrobit e, osoba s invaliditetom u svim e, sferama života i društva. Danas je dan da nastavimo podizati svjesnost o toj situaciji. Akcent je na samostalnosti takovih osoba za uključivi razvoj, ravnopravan razvoj i održivi razvoj u okviru programa e, održivog razvoja do 2030. Taj program e, želi da nitko ne ostane po strani. E, te osobe mogu ubrzati proces prema uključivom razvoju uključujući i kontekst smanjenja rizika razvoja urbanih područja. Mi smo pripremili jednu studiju koju ćete naći na ulazu u dvoranu koji vam pokazuje, evo tu je ta studija, e, ona dubinski proučava problem dostupnosti u turizmu i e, prometu u cijeloj Europi na, e, e, tu je pripremljena kartografija dostupnosti u tri sektora. E, promet, daleke pruge, lokalni promet i turizam. Studija podcrtava da u, na dugim prugama dostupnost je dobro pokrivena na europskom nivou. To pokazuje koliki učinak e, propisi i uredbe Europske unije mogu imati. Međutim, situacija u lokalnom prometu koji se reguliraju različito u državama članicama, e, čak i u gradovima i regijama, je mnogo heterogeniji. Imamo e, male države članice i velike, gradive, velike gradove koji imaju dobru dostupnost, međutim neke druge države članice, njihove e, njihova ruralna područja nisu dobro pokrivena što se tiče dostupnosti. To se može popraviti koordiniranim nacionalnim mjerama ali i na toj razini Europa mora ostati aktivna i promicati promjenu. Na inicijativu Europskog parlamenta e, glavna uprava za unutarnje tržište i komisija e, su sada ustanovili jednu novu nagradu za e, glavne gradove inteligentnog turizma u Europskoj uniji. A kriteriji dostupnosti je jedan od četiri kriterija koji se uzimaju u obzir. Što se tiče turističke politike, nadležnost Europske unije je e, ograničena na koordinaciju i informaciju. Napori e, na usklađivanju e, sustava informacija i dostupnosti u cijeloj Europskoj uniji nije do sada donijela velikih rezultata a imamo stalno sve više izvora informacija. Međutim, vrlo je važno za nas da podsjetimo da u većini država članica i regija Europske unije dostupnosti u prometnu i u turizmu e, se poboljšala u posljednjih 10 do 20 godina. Međutim, ona se mora i dalje poboljšavati. Ti napori još nisu dostatni. E, recimo, sada je još e, preteško osigurati lanac putovanja bez prekida e, za osobe s invaliditetom. To još nije dovoljno usklađeno. Iz toga vas početam da su parlament i vijeće zaključili da E, prošlog e, studenog e, u 8. studenog da malo usklade zakonodavstvo na svim područjima što se tiče zahtjeva za dostupnosti koji će biti primijenjen na sve usluge, sve proizvode naš e, odbor je bio e, uključen u taj postupak. E, moram priznati da što se tiče prometa, naši amandmani u prilog veće dostupnosti za osobe sa invaliditetom ili sa ograničenom mobilnošću su e, naišle na veliki otpor na razini vijeća. To je neprihvatljivo. E, naročito se to ticalo svih intermodalnih platformama ili se, e, turističkog sektora. To trebamo ispraviti. Osobno smatram da uz usvajanje ovog zakona moramo posvetiti mnogo više sredstava dostupnosti u Europskoj uniji kako bismo jamčili svakom građaninu, svakoj građanki e, mobilnost koja je pravedna svim e, osobama s invaliditetom ili s ograničenom mobilnošću e, kako bi imali autonoman i lak pristup e, prometnim uslugama. Zahvaljujem vam e, na pažnji. Ovo je jedan od naših prioriteta. Ima li primjedbi? Gospodin Lelor ima riječ, izvolite. Hvala vam. Ja sam izvjestitelj za mišljenje odbora TRAN i jako smo dobro surađivali i sa izvjestiteljima u Sjeni e, pod vodstvom gospođe Lockout. Prioriteti odbora za promet bili su da odredimo da će biti obavezno omogućiti pristup osobama s invaliditetom. E, nema smisla da imamo E, sustav e, prijevoza kojeg ne mogu svi koristiti. I kao što je predsjedateljica predložila, mi smo u potpunosti za to da se uključi sve oblici e, lokalnog prijevoza u intermodalnost. No vijeće je bilo nepomično u svojim stavovima, baš kao i osoba s invaliditetom pred stepenicama. Nismo uspjeli zbog toga riješiti taj problem, no na kraju su ipak postigli nacrt e, dogovora, sporazuma i uspjeli smo e, dobiti e, dakle automate za izdavanje karata koji su dostupni e, i osobama s invaliditetom. I žao mi je što moram reći e, udruge e, osoba s invaliditetom koje su nam pisale o tome, mislim da se osjećaju poprilično iznevjereno od strane Europskog parlamenta. Gospodine Wim van de Kampe, želite li nešto dodati? Imate riječ. Hvala vam. Najljepše se želim e, zahvaliti odjelu za strukturne i kohezijske politike. Svi znamo koliko je teško osobama s invaliditetom putovati e, unutar Europske unije bez e, problema i zastoja. No znamo da na lokalnoj i na nacionalnoj razini treba i tekako se boriti ako želimo da se to ostvari. U izvješću Liberanski muzeljersi govori na primjer o pravima e, putnika u željezničkom prometu tamo jesmo uspjeli e, dovesti do znatnih poboljšanja. I to je recimo jedan primjer i ja se nadam da će e, lokalne i nacionalne zajednice da će se zapravo na lokalnoj i na nacionalnoj e, razini iskoristiti ti naši primjeri i da će se ljudima s invaliditetom omogućiti veća dostupnost i pristupačnost. Svi znamo da to vrijedi za svako malo mjesto u Njemačkoj, Austriji i Nizozemskoj. Moramo upotrijebiti ovaj tekst kako bismo dokazali da treba mm, promijeniti život i da se to može učiniti kroz sredstva javnog prijevoza. Hvala lijepa. Zbog toga bez obzira o čemu se radilo gradu ili selu, moramo e, to učiniti našim prioritetom. ova studija treba sve osvijestiti o tome da nikoga ne smijemo ostaviti po strani. E, to ćemo poslati svim ministrima prometa e, država članica. I to sutra. Idemo dalje. Idemo dalje. E, prijedlog uredbe Europskog parlamenta vijeća o izmjeni uredbe o uspostavi zakonika zajednica, zajednice o vizama. E, e, ima li nas dovoljno ovdje? Imamo li kvorum? Otvaram glasanje da vidimo imamo li kvorum. U redu. Imamo dovoljno zastupnika za glasanje. Počinjemo. Gospodin Lili, to je vaš e, izvještaj. Amandman 1. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Amandman 39. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Amandman 40. Za. Protiv. Suzdržani usvojeno. Amandman 2 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 4 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 41 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 42 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 48 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 44 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 45 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 46 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 47 za, protiv, suzdržani, nije jasno. Provjera, molim. Otvaram glasanje. 47. amandman. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Niste dizali ruke. Jer je ponedeljak e, ujutro. 49. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Blok A. Za. Protiv. Suzdržani. Ne znam. Otvaram glasanje. Zatvaram ga. Odbijeno. 52 za. Protiv suzdržani, usvojeno 53 za, protiv, suzdržani, usvojeno 54 za, protiv, suzdržani, odbijeno amandman 6 za, protiv, suzdržani, usvojeno amandman 5 za, protiv, suzdržani, usvojeno amandman provjera 5. Amandman 5, odvaram glasanje. Moramo provjeriti, nemate povjerenja u mene. Zatvaram glasanje. Amandman 5. Evo, za. Usvojeno. 55 za, protiv, suzdržani. Mislim da je odbijeno. Provjerit ćemo. Gospodin on me gleda. E, provjera. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 56 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 63 e, za, protiv, suzdržani, odbijeno. 64 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 65 za, protiv, suzdržani, Usvojeno amandman 7 za, protiv, suzdržani. Usvojeno amandman 8 za, protiv, suzdržani. Usvojeno amandman 66 za, protiv, suzdržani. Usvojeno 67 za, protiv, suzdržani. Odbijeno 70 za, protiv, suzdržani. Usvojeno 68 za, protiv, suzdržani, odbijeno 69 za, protiv, suzdržani, odbijeno 71 za, protiv, suzdržani, odbijeno blok B za, protiv, suzdržani, odbijeno 73 za, protiv, suzdržani, odbijeno 75 za, protiv, suzdržani, usvojeno 74 za, protiv. 74. Izgubljeni ste. A, bili ste izgubljeni. 7, 74. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. 76. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. E, blok C. Za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 68 za, protiv, odbijeno. 69 za, odbijeno. 80 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 81 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 82 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 83 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 84 suzdržani, od, 85 e, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 10 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 9 e, za, protiv, suzdržani, odbijeno. 12 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 11 za, protiv suzdržani odbijeno. Kompromis 3 za, protiv suzdržani usvojeno. Amandman 14 za, protiv suzdržani odbijeno. 15 za, protiv suzdržani odbijeno. 17 za, protiv suzdržani usvojeno. 18 za, protiv suzdržani usvojeno 20 za. Ko je rekao provjera? Želite provjeru? 18 provjera. Otvaram glasanje. Mislim da je usvojeno. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Amandman 20 za, protiv, suzdržani usvojeno 22 za, protiv, suzdržani, odbijeno 21 za, protiv, suzdržani, odbijeno 23 za, protiv, suzdržani, odbijeno 24 za, protiv, suzdržani, odbijeno 26 za, protiv, suzdržani, nije jasno. 26. Provjera. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 27 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 29 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 28 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 30 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 31 za, protiv, suzdržani, odbijeno 32 za, protiv, suzdržani, odbijeno 34 za, protiv, suzdržani, odbijeno 33 za, protiv, suzdržani, usvojeno kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Cijeli tekst glasamo. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 26 minus 7. Nema suzdržanih. bravo gospodine Uheli. Usvojen je vaš izvještaj. Sada idemo dalje. Tereza Griffin. E, sporazum između SAD-a i Europske zajednice o suradnji u području e, reguliranja sigurnosti u civilnom zrakoplovstvu. Sporazum, glasamo za cijeli sporazum. Otvaram glasanje. Zatvaram ga. Imamo tri suzdržana, tri, 30 za, usvojeno. Idemo dalje sa izvješćem gospodina Kistelora. Kistelora. E, zaštita životinja tijekom prijevoza u EU izvan njega. Kompromis 1. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Amandman 5 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Provjera. Amandman 5, provjera. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Kompromis 2. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. Idemo dalje sa kompromisom 3. Za, protiv, suzdržani, e, usvojeno. 19 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 20 za, protiv, suzdržani, odbijeno. E, kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 23. amandman za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 24 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 26 za, e, amandman 26 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 34 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 35 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 37, amandman 37 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 75 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 75 provjera, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Imali ste pravo. Kompromis 11. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Idemo na, na 78. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Mislim. Evo. Provjerit ćemo. Provjera. Zatvaram glasanje. Mislim da je usvojeno. Usvojeno. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 81 za, protiv, suzdržani. Nije jasno, provjera. 81 provjera. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 82 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 83 za. Mm, oprostite, gotovo je. E, brzo smo završili. E, sada glasamo elektronički. Otvaram glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 27 za, 5 protiv, 1 suzan. Gospodine Keith Taylor, vaš je izvještaj usvojen. Idemo dalje. Zadnje glasanje. Tiče Gospodin Salini je izvjestitelj interoperabilnost e, cestarina i sigurnost na Izbjegavanje plaćanja cestarina. Elektronički glasamo za cijeli tekst. Otvaram glasanje. I zatvaram glasanje. Gospodine Salini, nitko se ne protivi vašem izvješću. Bravo. Uredba će biti usvojena. Idemo dalje mm, sa sljedećom točkom. Međupovezanost u Europi e, u e, nakon Brexita. E, izvjestitelj sam ja, izvjestiteljica to jest. Gospodine Zlotovski, dobar dan. Čekam da izađu oni koji žele izaći. Allez, nous commençons. Počinjemo. O, mehanizam e, povezanosti u Europi e, 2014. 2020. povlačenje e, Velike Britanije. Mi mijenjamo prijedlog e, uredbe komisije prilagodbe sustava ako ne bude došlo do sporazuma. No deal. Europska komisija, ona e, ima dobru namjeru, predviđa no deal. Ona je dala e, nedostatni prijedlog. To nije na visini našeg rada. Moramo se bolje pripremiti za Brexit Moramo stvoriti pravi e, zakonodavni e, sustav za tu situaciju. Moramo donijeti mjere koje su usklađene. To su financijske mjere kako bismo e, imali vanjske granice na Sjevernom moru i na kanalu La Manche. To su operativne mjere E, moramo stvoriti nove morske puteve između Irske i njenih susjeda. E, I na kraju, a što je najvažnije, želim uvesti mjeru e, pravednosti između europskih teritorija Imali smo mnogo saslušanja u našem odboru, imali smo mnoge studije koje su pokazale da prekogranične e, regije, e, naročito Irska i Francuska, jer one dijele vanjsku granicu i e, kopnenu granicu sa Velikom Britanijom, će imati najnegativniji učinak ili ako ne bude sporazuma. Mi smo i kvantificirali taj učinak u e, slučaju e, da nema sporazuma u prometu. Na primjer, e, promet roba. Tu ćemo imati povišenje od 5% troškova u uvozu i izvozu, jer će prelaženje novih granica dovesti do novih troškova koji su značajni. A druga stvar, neke morske luke koje su danas 100% članice e, našeg prometnog sustava, e, recimo Kale Dover, to e, one imaju najveći dio prometa preko kanala. Ako tu nastane granica ona će dovesti u opasnost radna mjesta. I posljednji primjer, vrijeme kontrola na kranicama će se povećati, pa će e, biti veliki redovi kamiona. E, na primjer, 20 km u Kaleu, 20 km e, repa kamiona. A isto tako i u Doveru ako računamo samo dvije dodatne minute kontrole po kamionu. Stoga u ovom izvješću sam željela biti preciznija, točnija. Treba stvoriti novi, nove rute, pomorske rute. Mi ćemo biti u Europi e, od 27 e, članica. Geometrija se mijenja. E, e, e, Le Havre, Calais će morati povezivati Sjeverno more i Sredozemlje, a poboljšati, a poboljšati veze sa Irskom. Trebamo imati Atlantski koridor, za Irsku koji će ići Brest, do Pariza i predvijeti novo financiranje za opremanje prekograničnih luka one moraju imati infrastrukturu za prijam i kontrolu. Moramo stvoriti e, posebni fond, e, zovem ga hitnim fondom, za prilagodbu e, za povlačenje Ujedinjene kraljevine, kako bismo smanjili negativne posljedice za sve aktere u prometu. Zaključit ću jednostavnim riječima trebamo vremena, e, prostora i novca. E, no, vrijeme nam nedostaje ako ne bude sporazuma. Stoga e, moramo ovaj, ovo izvješće hitno usvojiti. Novac mora biti spreman. Moramo stvoriti nove proračunske linije, ali komisija IPE moraju biti e, spremni za to. Što se tiče prostora, govorimo o prilagodbi infrastrukture. To e, te je probleme teško predvidjeti, ali u svakom slučaju, čak ako i bude sporazum, moramo se pripremiti na tri godine prilagodbe naših e, luka i prijevoznika kako bismo bili i dalje povezani sa Ujedinjenom kraljevinom. Evo, to e, je plan koji vam danas predstavljam. Moramo o tome raspravljati. Moramo vidjeti koje je stajalište komisije kako bismo imali jasan plan, e, plan koji se može brzo provesti ako je potrebno. I sada dajem riječ gospodinu Mizolijevu. Izvolite. Hvala lijepa predsjednice na ovom izvješću. E, mm, evo, vrlo važan izvještaj. Mijenjamo mehanizam povezanosti e, e, Europe. Kako spasiti luke od ove katastrofe koja nam se sprema? Eh, mada smo imali vrlo dobar sporazum eh, koji je sklopljen prije dva tjedna. Naš pregovarač gospodin Barnier napravio odličan posao. Eh, imat ćemo teške posljedice ako ne djelujemo brzo. Imate potpuno pravo, gospođo predsjednice. 24 milijarde koje smo dobili na raspolaganje su izgubljeni za naše infrastrukture ako ne promijenimo naše e, prometne mreže koje vode prema Irskoj. Moramo pokazati u parlamentu da e, želimo dobro poslužiti E, našim građanima i da e, se ne želimo izolirati. E, stoga je komisija dala su odgovornost parlamentu za donošenje ovog zakona. Međutim, predlog komisije nije na dostatnoj razini. E, to e, o tome govore svi akteri, e, luke, ministri, lokalne zajednice. Nije uzeta u obzir, nisu uzete u obzir primjedbe koje su do, rezultat javnih rasprava. Moram, ne smijemo hitati, to je E, napravila komisija, ona je prebrzo radila, ima e, jedan e, prijedlog koji je peštan kopi. Apsurdno je da isključimo neke luke koje su vrlo blize Irskoj. Moramo dobro povezati Francusku i Irsku, primjer koji će poslužiti tome. Eh, između Irske i Francuske imamo eh, ogroman promet, puno veći nego prema drugim dijelovima, eh, dijelovima Europe. Prema tome moramo dati veću potporu francuskim lukama. Čestitam izvjestiteljici na prijedlozima mm. Ja ću dati amandmane u ime e, Pučana kako bismo imali koridor između Sjevernog mora i e, Sredozemlja kao i između Irske i Francuske. E, moramo Irsku integrirati u naš promet i moramo to je i naš odbor predlagao već prošle godine moramo biti na usluzi našim lukama i građanima. Hvala lijepa, gospodine Bizolje. Izvolite, gospođo Kristin Vudelom. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. E, hvala vam na izvješću i na ovom tekstu. Dati ću prijedloge koji idu u smjeru onog što ste vi rekli i što je rekao gospodin Mizolje mi smo slijedili ovaj prijedlog komisije. Adaptacija ovih koridora, ako ne bude sporazuma, to ne može biti samo tehnička vježba e, i tehnička mjera kao što je rekao gospodin Mizolje, komisija je napravila političku e, grešku jer je e, previše postupila u tehničko-pravnom smislu, integrirala je samo e, luke središnje koridora a nije odrazila prave veze između Irske i Francuske, na primjer komisija je nije uključila Brest, na primjer. U ovim okolnostima, međutim, ako ne bude sporazuma, moramo naći pravno opravdanje za ovakvo izuzeće. Trebamo lex specialis za ovakvu situaciju. To neće biti prvi ni zadnji puta da Europska unija pokazuje pravnu kreativnost kako bi se prilagodila e, političkoj nuždi. E, e, podsjećam i na lex specialis u cestovnom prometu. Moramo imati na umu geografsku komponentu. To je neophodno za dobro povezivanje Irske i kontinenta E, ako se to e, za sada još ništa nije zajamčeno e, moramo znati da će i nacionalni parlamenti morati ratificirati sporazum socijalisti i demokrati će raditi na našim zajedničkim stajalištama zahvaljujemo izvjestiteljici zahvaljujemo Gospodine Longini, ne, želite e, intervenirati. Gospodin Dominik Rike. E, ja imam frankofono srce. E, neću se vratiti na ovo što su spomenuli prethodni govornici, moj kolega i kolegica izvjestiteljica ja ću dati međutim neke dodatne primjedbe. E, ovdje se ne radi e, e, da podržimo prometnu infrastrukturu pomorske rute određuju privatni akteri, a ne javni akteri komisija podržava samo već postojeće veze e, mm, jer sve ide e, u prijevozu roro uglavnom e, kaledover druga primjedba podrška u ovim uvjetima koje možemo dati mora biti infrastrukturama luka moramo uspostaviti veze koje za sada još ne postoje. E, e, osim za Atlantski koridor, one postoje. Za Kale, za Leavr ne postoje. E, shvaćamo zašto komisija je napravila političku grešku. To jeste politička greška, to je već naglašeno ovdje. Ali moramo znati da trebamo malo drugačije djelovati. Moramo e, stimulirati e, e, energiju uprava luka kao i operatera. Mm. Jer su to vrlo važne komercijalne veze. Mm, vi ste napravili jedan vrlo odvažan izvještaj mm, Eh, ideja za lex specialis je dobra, ali eh, to je globalna kreacija za jedan mali detalj. Ako trebamo predvijedati eh, specijalni fond ili specijalne fondove, mm, onda će to, biti vrlo složeno e, u postupku, ja, ja bih na, e, tako bar rekao. E, predviđam niz teškoća u tome. Moramo uzeti u obzir praktične teškoće. Naš odbor je dao amandmane za CF2, mm, za e, Atlantski koridor i koridor Sjeverno more Sredozemlje. To je bilo jako važno da se ti koridori integriraju u ovu korekciju. Mm, naš e, će klub e, podnijeti amadmane u tom smislu. Mislim da je točno mm, da e, je komisija malo zastranila, ali e, nadam se da će uzeti u obzir primjedbe parlamenta koje su koherentne i koje ćemo usvojiti. Hvala lijepa gospodine Rike. Gospođa Klunima riječ, izvolite. gospodine Kramer. Ja sam izvjestiteljica i e, mi e, dijelimo politička uh, gospođa Kluni, onda gospodin Kramer. Da, hvala vam na ovom izvještaju. O, Irsku smo jako puno puta spomenuli danas poslijepodne. podne. I da, Irska je na koridoru Sjeverno more sredozemlje. I 95 ili čak i više posto proizvoda putuje e, tim koridorom e, i to preko Jedine kraljevine, preko Kaleja, budući je to najkraći put. A 17 sati bi trebalo proći od Dublina do e, kontinenta. Tako da, da, to nas definitivno brine. Što će se dogoditi u slučaju e, Brexita bez dogovora. Tako da u Irskoj se žele stvoriti e, veze sa drugim lukama. Te sa e, Atlantskim koridorom. To je svakako jedna od opcija i mi bismo to podržali zato što smatramo da e, trebaju postojati e, alternative putu prema jugu. Dakle, ne smijemo se usredotočiti samo na jedno rješenje. Ono što je komisija predložila u kolovozu je izazvalo mnogo čuđenja kad se govorilo o tome da ćemo se povezati samo s jednom ili dve luke. E, jako puno trgovine se odvija e, između Irske i Francuske, ali i iz Irske u Španjolsku, Portugal i u druge zemlje. Mm, drago, dobro ste pripremili ovaj izvještaj i veselimo se što ćemo raditi na ovome. Svakako ne bismo trebali dopustiti e, nikakve prepreke, ali niti se usredotočiti samo na jedno jedino rješenje. E, dakle, te su rute komercijalne, o njima će odlučivati e, privatni operatori, ali mi moramo osigurati sve pravne uspite, uvjete. Stoga hvala vam na pripremi ovog izvještaja. Gospođa Klun ima e, e, Gospodine Kramer, imate riječ. Hvala lijepa. E, neće vas čuditi da prihvaćamo izvještaje. Mi sada spekuliramo, ne znamo što će odlučiti parlament u Londonu 11. ovog mjeseca. Ne znamo što će, koji će biti ishod. Ja sam međutim čitao da ujedinja na kralje, inače napustiti agencije i EASU. E, je li to točno? Ako bi to bio slučaj, onda e, bi učinak bio ogroman ako nisu više članovi tih agencija. Hvala na ovoj primjedbi gospodine Kramer. E, a sada se obraćam komisiji. Dajem riječ ko, ko, gospodinu Kolsonu iz opće Uvrven MOVE. Hvala lijepa predsjednice. Mislim da vaš izvještaj i e, akcent na nekim mjerama e, e, je pravni odgovor na Brexit. U cijelosti mi se slažemo s većim dijelom mjera koje smatrate potrebnima ali imamo rezervi eh, o pravnom okviru koji vi predviđate ovdje. Prijedlog koji nam eh, je dan je, eh, se refira na specifičan kontekst. Koje hitne mjere treba poduzeti u slučaju tvrdog Brexita kako bismo imali integriranu Irsku? to je e, privremen to je vrlo kratki period, period do 2020. godine. E, imamo koridor Sjeverno more sredozemlje koji će u e, slučaju hard Brexita biti podijeljen u dva dijela između Irske i kontinentalnog dijela Europe, kao što je to sada slučaj za Maltu ili Cipar. Zbog tog, iz tog razloga smo predvidjela u ovoj hipotezi i samo u toj hipotezi e, da e, imamo e, povezanost sa tri najvažnije luke koje za promet sa Irskom u sadašnjem. Vaši amandmani što se tiče prijedloga amandmana je 10 i 11 Komisija nema prigovora da doda Calais i Dunkirk popisu e, triju drugih e, luka za e, Sjeverno more, Sredozemlje. Nemamo tu prigovora. Međutim, promijeniti sadašnju trasu koridora Le Havre, paris na primjer, ili Irska na Atlantskom koridoru, to su mjere koje e, bez obzira na Brexit moraju biti stalne mjere, a ne mjere koje će se zaustaviti 31. E, prosinca 2020. One će imati mjesto u kasnoj reviziji. Parlament i vijeće su dali prijedloge u tom smislu e, koji e, prihvaćaju substancu naših amandmana i komisija to podržava. Što se tiče prijedloga da e, se Brest i Roskov uključi u mrežu, to nije moguće jer samo um, uh, luke srednje mreže mogu biti u koridoru. A uh, uh, središnji to je definirano u prijašnjim uredbama. Prema tome, u kontekstu revizije E, e, CEFA da ćemo moći e, revidirati ove rute i to nakon 2021. godine. Komisija međutim zna da se to može smatrati predalekim, da sada već treba poduzeti mjere za globalnu mrežu kao na primjer Roskov i Brest i iz toga razloga u kontekstu revizije e, sadašnje uredbe e, radilo se o stalnoj mjeri ili ne, komisija se slaže sa inicijativom e, predsjedništva vijeća da se luke globalne mreže budu uključene u sufinanciranje što će im dati jedan element koji je vrlo važan za njihovo financiranje prije e, revizije mjera. Mi mm, mm, mm, što se tiče vaših amandmana 6 i 8 za prihvatljivost što se tiče e, graničnih kontrola koje će biti potrebne u kontekstu e, Brexita. U finota sanitarnim mjerama i policijskoj kontroli. 5. prosinca će se objaviti poziv e, u prijedlogu radnog programa za globalnu mrežu Prema tome, od srijede će imati priliku da podnesu e, poziv na e, zahtjev e, i sudjelovanje u natječaju za sredstva od 5 milijuna eura za to treba pripremiti studije koje će se također financirati, što će omogućiti lukama, kako na primjer e, Brestu i Roskomu da se pripreme za Brexit. Od sadašnjeg trenutka u sadašnjem kontekstu i e, do srijede e, pozvat ćemo specifične prijedloge u tom smislu. E, što se tiče revizije CEFA, predsjedništvo vijeća e, predlaže investicije za carinu, policiju i finosanitarne mjere e, do 50% od aktualnih troškova. A to će se onda moći i stalno primjenjivati, a neće biti samo privremena mjera. Komisija je zato... Također smatramo da će to ići, e, da će i to parlament moći prihvatiti. Također ćemo gledati višegodišnji program. No ni to više nije moguće zato što neće više biti nikakvih višegodišnjih programa mm, jer imamo proračun koji imamo sada. mi nismo za osnivanje posebnog e, fonda za Brexit unutar CEFA zato što smatramo da bi to stvorilo previše problema i stvorilo bi probleme i sa politikom tržišnog natjecanja. I na kraju, gospođo predsjedateljice, u potpunosti se slažemo sa prijedlogom da se uvrste Dunkirk i Calais. Isto tako bismo rekli da e, tome da se prošire koridori i to na e, za stalno u budućem cefu. Isto tako podržavamo e, specifično e, pravila za određene luke dok čekamo reviziju urodbu o TNT-u. I isto tako smo za hitna ulaganja u luci za globalnu mrežu i preko sutra ćemo otvoriti poziv za iskazivanje interesa to će nas na jedan način pripremiti za Brexit i da za stalna, e, dakle da se za 50% sufinancira luke unutar CEFA. Jedina stvar s kojom zapravo imamo problem je taj posebni fond. Hvala vam, a ovo stvarno je jako važna tema. Hvala vam. Hvala vam gospodine Colson, kolege da, e, hvala vam na e, podršci i hvala vam na komentarima o ovom izvještaju. Ako smo uspjeli izmijeniti bar samo ovaj e, budući poziv na podnošenje na iskaz interesa, već je to jedan uspjeh jer e, na tome komisija nije radila, tako da eto, baš je dobro da imamo parlament. I još vam jednu stvar mogu reći. Što se tiče Brexita, odredbe koje se odnose na Brexit nisu sasvim tehničke možemo se odmah složiti oko toga. E, dakle, te odredbe nisu samo tehničke, već su i političke prirode. I u jednom trenutku ćemo se naći u situaciji bez presedana I to je nešto čime će se morati uhvatiti u koštac i mm, europski građani, a to je onda politika. Dakle, tu više nismo samo u tehničkom i u e, donošenju zakona, već i u političkom. Zatim, ponekad mislim da ste previše ograničeni u vašim stajalištima, da ste previše tehnički a to je suprotstavljeno u našoj ulozi parlamentaraca, dakle našoj političkoj ulozi. Stoga smatram da je posve opravdano da u izvještaju imam e, amandmane koji potiču političku raspravu o budućnosti e, instrumenta za povezivanje Europe. I da se na taj način može pronaći, mogu pronaći pravi alati kako bismo prometni e, sektor zaštitili od Brexita. Nije ovdje riječ samo o prometu, zato što e, to uključuje druge stvari oko toga. Dakle, to su i uvozi, radna mjesta i tako dalje. A ako ne pronađemo nove trase, Brexit će se odraziti e, i na ta područja. I zbog toga na ovaj način mi želimo ublažiti posljedice Brexita i to je posao nas kao zastupnika. Riječ je o i političkoj temi i e, pravnoj temi. I zbog toga to mora biti predmet e, pregovora. I baš kao i u triolozima. Ovdje smo kako bismo razgovarali među institucijama. Komisija e, se, je pristala sastati se s nama danas i nastavit ćemo još raditi na toj temu, temi, no mi nismo ovdje kako bismo predvidjeli posljedice. Rekli ste da prije prosinca 2020. moramo biti oprezni, jer možda nije primjereno govoriti o koridorima, no to nije točno, jer ćemo tada raditi na CEFU 2, a sve su ovo dijelovi novog prijedloga, a parlament i odbor za promet dobro znaju da sve to neće stati 2020. Stoga moramo imati i perspektivu da vidimo što će se dogoditi nakon 2020. To će zapravo biti e, uključeno u mehanizam instrumenta za povezivanje Europe. Zatim još je jedna stvar na koju e, komisija nije pomislila. To su recimo, ja sam govorila o fondu e, za e, iz nužde i očekivala sam da će kolege podržati tu ideju. No učinak Brexita na naše regije će biti značajan kada razmišljamo o regijama u Normandiji ili Kaleu. To će se definitivno dogoditi a naš izvještaj mora biti jasan odgovor na to što će se dogoditi. Zato što te regije nisu same tražile Brexit, ali će one na kraju snositi e, posljedice. Stoga e, Europa mora to odraditi, mora biti spremna e, riješiti taj problem. I pomoći tim regijama. Dominique Rike, moj prijatelj i kolega, je rekao nešto dosta, doista važno, da za vrijeme našeg sastanka izvjestitelja u Sjeni i za vrijeme naših e, tehničkih sastanaka stvarno mnogo razmišljamo o tome kako ćemo sve to pripremiti. Nije jednostavno zato što moramo voditi računa i o proračunu, hoćemo razmišljati o tome hoćemo li tražiti Europsku investicijsku banku da nam pomogne ili ćemo imati posebnu proračunsku liniju. Sve je to dio našeg dijaloga i moramo nastaviti s time i sa idejom da stvorimo novi fond. Želimo biti ambiciozni, ambicioznim, odraditi posao kako treba i i želimo imati odgovor za sve one koji smatraju da će Brexit ispasti odlično. Mi moramo pružiti stvaran odgovor i naš e, odbor za promet traži stvarne odgovore. I to radi za one na terenu koji su doista zabrinuti zbog svega što se događa. Hvala vam svima. Možete podnositi amandmane do 10. E, prosinca u podne. Dakle, vremena nema puno. A sada idemo dalje. idemo na zajednička pravila i standarde za organizacije koje provode nadzor nad plovilima. E, riječ ima gospođa Monte. Hvala vam. Gospođo predsjedateljice, uvaženi kolege, e, riječ je o izvješću koje je vrlo sličan ovome o kojemu, o smo do sada govorili. E, ovdje je opet riječ o mm, ubrzanom postupku. Mm, govorim da je tema slična zato što se je to opet Brexit. Dakle, Ujedinjena kraljevina je dostavila obavijest o namjeru povlačenja iz Unije. Od 30. ožujka će se, 2019. će se prestati primjenjivati zakonodavstvo Europske unije na Ujedinjenu kraljevinu i to se naravno e, odnosi i na zakonodavstvo o pomorskom prometu i u ovom dokumentu smo, dakle tema ovog izvještaja su takozvane priznate organizacije, to jest organizacije koje obavljaju pregled i nadzor brodova koji plove pod zastavom država članica, dakle takozvane priznate organizacije. Te, organizacije, komisija mora ocjenjivati svake dvije godine i to u suradnji sa e, zemljom članicom koja je podnijela početni zahtjev za priznavanje organizacije i ta se država članica još naziva i sponzorska država članica. Kako bi se mogle nastaviti e, provod, sa provedbom tih e, pregleda i nadzora, te organizacije moraju svake dvije godine proći kroz e, ocjenu. No, Ujedinjena kraljevina, budući da izlazi iz EU, više ne može biti sponzorska država. Trenutačno postoje e, sporazumi o dogovoru e, i to sa većinom zemalja članica Europske unije, dakle 27. Tako da nakon izlaska Ujedinjene kraljevine neće se moći koristiti te e, organizacije koje plove pod zastavom Ujedinjene kraljevine. Stoga danas moramo ispuniti tu zakonodavnu, zakonodavni prazan prostor i izmijeniti članak 8 stavak 1 te uredbe, dakle to je uredba 391 e, iz 2009. Tako da se ne, dakle, dakle moći će sudjelovati bilo koja država članica koja je priznala e, jednu od tih priznatih organizacija. Dakle, svaka zemlja zapravo može biti sponzor tih e, tijela. Jako je važno da se ovaj pravni nedostatak riješi kako bismo imali pravnu sigurnost koja će pravnu sigurnost i nakon izlaska Europske, e, Ujedinjene kraljevine iz Europske unije. Stoga je jako važno dakle, da se to riješi za sve one koji sudjeluju u tom procesu. Zbog toga ovaj izvještaj prolazi kroz ubrzani postupak i moj je prijedlog da se odobri izmjena bez amandmana. U principu nadam se da je to malo manje kontroverzno od izvješća o kojem smo upravo govorili, no ono što je najbitnije sada jest brzo izmijeniti tu uredbu i osigurati kontinuitet. Hvala vam. Hvala vam, gospođo eh, De Monte, gospodin Van der Kamp. Madame la Présidente, I have the honor to speak on behalf of my recently entered... E, ja eh, govorim u ime Stefana Geralda. to je jedan kolega zastupnik koji je nedavno ušao u parlament. Riječ je o nadzoru brodova nadzoru brodova u slučaju, kojem, u slučaju Brexita. Uspostava i održavanje najviših standarda sigurnosti je jedan od velikih e, prednosti Europske unije. Standardi za pregled i nadzor brodova nisu iznimka. Kao što je rekla kolegica De Monte, ja također podržavam prijedlog komisije – i nemam namjeru podnositi amandmane. No, htio bih e, istaknuti sljedeće. Nakon što sam proteklih nekoliko mjeseci proveo istražujući taj sustav nadzora brodova i e, sponzorskih država članica, zaključujem da i možemo još e, jako puno učiniti ako želimo unaprijediti troškove i učinkovitosti izgleda da se preklapaju e, odgovornosti u direktivi 2009-15 kad je riječ o odgovornostima zemalja članica, kad je o praćenju organizacija za inspekciju brodova. Izgleda da su to iste aktivnosti e, kojima se bavi već i komisija. Komisija bi trebala ocijeniti je li moguće e, osloboditi države članice od tih obveza. Zatim, htjela, htio bih vidjeti da komisija reanalizira taj sustav i drago mi je da je to na dnevnom redu e, u novom sazivu parlamenta od 2019. Komisija bi trebala ocijeniti je li učinkovitije da organizacije za nadzor brodova direktno kontaktiraju sa zemljama članicama i da zemlje članice ne moraju biti sponzori tim organizacijama. Ovaj model sponzorstva izgleda kao da narušava tržišno natjecanje između tih organizacija. Nesigurnost kad je riječ o odgovornosti zbog povlačenja Ujedinjene kraljevine iz Europske unije bi se moglo iskoristiti kao um, nešto od čega ćemo početi rješavati taj problem. Na taj bismo način mogli poduzeti mjere kojima ćemo produbiti uh, europsku integraciju. Eto, to misli kolega Stefan Gerold. Hvala vam, gospodine Van der Kamp. Hvala vam. A sada gospođa Meissner ima riječ. Hvala vam. Hvala. Da, to je, e, to je u redu. Zato što moji komentari su u skladu s onime što smo upravo čuli od gospodina Van der Kampa. Upravo ste rekli da ne bismo trebali podnositi e, amandmane. No, ako smo podnijeli amandman koji je već e, analiziran u vijeću, onda bismo recimo mogli izbjeći eventualna preklapanja. Vidjeli smo da imamo dva e, zakonodavstva, uredbu 391 2009 i 09 15 da su ti amandmani poslani vijeću i da se tamo njima raspravljalo onda bismo se mogli, e, onda bismo mogli svoj rad temeljiti na tome. Mogli bismo e, analizirati oba teksta u isto vrijeme. Da to pošaljemo kao amandman, onda bi e, dakle, to izazvalo određena kašnjenja, ali bismo opet trebali organizirati, organizirati trijalog i mislim da je to nešto što bismo trebali učiniti. Mislim da to nije osobito kontroverzno zato što će vijeće imati svoje prijedloge. A onda moramo vidjeti što je komisija i izvjestitelji imaju reći na to. Hvala vam. A sada riječ ima Europska komisija. Gospođa Sedljer, izvolite. Iz eh, opće glavne uprave MUV. Uh, first of all, I would like to... Prije svega zahvalila bih izvjestiteljici na mišljenju koje podržava ambiciju ovog prijedloga i koju je ona vrlo lijepo objasnila, pa neću ponavljati. Dakle, pravna nesigurnost koja je stvorena za inspekciju i kontrolu brodskog prevoza. Ovaj prijevod, kao što dobro znate, mora biti vrlo brzo usvojen Pravne sigurnost je važno riješiti kako bi se održala konkurentnost europskih zastava, odnosno brodova pod njima. Prijedlog je također i uključiv, jer uključuje sve države članice koje su trenutno bile u relevantnim organizacijama kako bi sudjelovale u procjeni komisije. Imajući to na umu, i da reagiram na komentare zastupnika Meissner i Vandenkamp. Komisija prima na znanje molbu da se podigne razina učinkovitosti kombinirajući nacionalne programe nadzora i razmjenom više informacija ali čak u budućnosti uspostavom europskog programa za nadzor i to trenutno mogu reći. Dakle, primamo na znanje taj, tu molbu, ali radujemo se a to je vrlo važno danas, <clears throat> da ćemo s ovim prijedlogom zaključiti pregovore i rasprave. Za nas je dakle prioritet, s obzirom da datum povlačenja se približava i da možemo zaključiti rad na ovom dosijevu, ali paralelno istodobno primamo na znanje i mm, taj poziv molbu da se podigne razina učinkovitosti. Hvala lijepo. Zastupnica Selije. Demonte, želite li za kraj nešto reći? Hvala predsjedateljice, hvala i kolegama na prijedlozima. A, razmotrit ću te prijedloge i ja se također slažem s ovime što je e, izjavila komisija, a to je da uskladimo potrebe, dakle i one koje se odnosi na brzinu, ali e, i veću učinkovitost mislim da bismo e, mogli tako i postupiti. Hvala vam. Hvala lijepa gospodin, gospođo Del Monte. E, predaja amandmana do 10. prosinca u podne. Idemo dalje. Sna. za 2017. Evropska komisija i sve agencije. Donj, dati ću E, riječ gospodinu Wim van de Kampu u ime gospodina Prusta i gospodinu Leontiniju koji će govoriti za, e, govorit će se o svim agencijama EASIA, EMSA i drugima. Imaćemo nakon toga raspravu sa izvjestiteljima u sjeni i na kraju ćemo čuti mišljenje Europske komisije. Gospodine Wim van de Kamp, imate riječ, izvolite. Dragi kolege, ispričavam se što ne mogu biti osobno prisutan i želim zahvaliti mu što će pročitati ovu izjavu u moje ime. To je lijepo. Vrlo lijepo sam to naučio čitati. Razrešnica općeg proračuna Europske unije za 2017. tehnička je tema, pa ću sažeti svega nekoliko točaka koje smatram da su od značaja kako bih vam na njih ukazao. Prije svega, pozdravio bih konsolidiran konto Europske unije koji je zakonit i pravodoban, iako 2,4% procjena pogreške i dalje nadilazi prag određen sudski od 2%. Konkretno što se tiče transporta. Izrazio sam žaljenje što za područje konkurentnosti za rast i zapošljavanje što je važno za transportni sektor, sud nije pružio nikakve sveobuhvatne informacije što se tiče konkretno CEFA. Pozdravljam 3.964 milijuna eura te 2,1,6 milijuna eura obveza i isplata koje su dodijeljene transportnim politikama 2017. godine. Istaknuo bih ovdje da je komisija izabrala 152 projekta za ukupno financiranje CEFA od 2,7 milijardi eura, što ističe koliko je ovaj program bio uspješan. Zaključno, dokumenti koje smo studirali, prostudirali za izradu ovog izvješća dva su pokazala važna zaključka. S njima ću ih sada podijeliti, a to je da unutarnje revizijske službe komisije su pronašle znatnu slabost u trenutnom sistemu nadzora izrakoplovstva i pomorske sigurnosti, odnosno politika koje se toga tiču u komisiji. Preporuke su dale glavnoj upravni dane i sada moramo obudno paziti da se situacija poboljša. Druga stvar, glavna uprava za transport se suočava sa poteškoćama što se tiče u zapošljavanju visoko specijaliziranih profila koji su potrebni kako bi došlo do visoke razine tehničke stručnosti. Bit će nužno da se to u budućnosti pomno prati. Hvala na pažnji. Hvala lijepa gospodine Van de Kamp. Gospodine Leontini, imate riječ, izvolite. Hvala vam gospođo predsjedateljica, dragi kolege. Naš odbor mora dati mišljenje odboru za nadzor proračuna kad je riječ o izvršenju proračuna za 2017. Mišljenja koja sam vam ja pripremio se odnose na Europsku agenciju za pomorsku sigurnost, Agenciju za sigurnost zračnog prometa, Agenciju Europske unije za željeznice, zajedničko poduzeće za sigurnost zračne plovidbe, SESAR, te zajedničko poduzeće Shift to Rail. U proteklih nekoliko godina postupak razrješnice je postao vrlo važan instrument kojim se provjerava na koji način se troše e, javna sredstva. I Europski parlament ima ekskluzivno pravo dakle, da e, odobri izvršenje proračuna institucija i e, agencija. Odluka parlamenta će se dakle temeljiti na analiziranju konsolidiranih godišnjih računa i na čitavom nizu izvješća koje smo dobili od komisije, zatim e, godišnjem izvješću revizorskog suda te mišljenju e, o jamstvu. E, dakle, tri agencije i dva zajednička poduzeća su svoj proračun za 2017. E, zakonito provodile e, proračun. Ako sad ulazimo u podatke za posebne e, podatke, Shift Rail ima stopu izvršenja od 94% za plaćanja za i obveze. Shift to Rail je dakle usvojila e, postupke kojima se discipliniraju pravila koje se odnose na sukob interesa za vlastito osoblje te za vanjsko osoblje, ali i za e, vlastite članove uprave i pokrenula e, strategiju protiv prijevara koja povezuje strategiju za 2020. Što se tiče Agencije za e, pomorsku sigurnost, mislim da je odlična suradnja između Frontexa i Europske agencije za kontrolu ribarstva. E, to je krajem, to je stupilo na snagu krajem 2017. pardon, krajem 2016. E, s ciljem veće učinkovitosti troškova. Komisija je iskoristila 63,4 milijuna eura odobrenih sredstava za preuzimanje obveza, to je 98,4 ukupnog proračuna za tu godinu i 55,1 milijuna eura eh, odobrenih sredstava, a to je 97,32% ukupnog proračuna. 2017. nije bilo slučajeva sukoba, nije bilo prijavljenih slučajeva sukoba interesa. Agencija za sigurnost e, zračnog proračuna je gotovo u potpunosti izvršila svoj godišnji proračun e, sa 99% je stopa izvršenja, no moramo istaknuti da u javnim natječajima koji se uglavnom odnose na usluge, da je, su tu utvrđene manjkamosti e, koje, zbog čega je ugrožena vrijednost za uloženi novac. Isto tako, u skladu sa financijskom uredbom agencije, E, dakle, to e, nije usklađen postupak javne nabave što je trebalo učiniti do 2017. Zatim Europska e, unija, Agencija Unije za željeznice je dakle 30,7 mm, milijuna eura iskoristila u odobrenim sredstvima i 26 milijuna eura za sredstvima za plaćanja. Isto tako agencija radi na promjeni vlastite strukture kako bi mogla obavljati ostale zadaće koje su definirane u četvrtom željezničkom paketu i kako bi se ispunio akcijski plan koji je definiran u e, strategiji protiv prijevara. I na kraju, što se tiče zajedničkog poduzeća Sesar, 2017. E, godišnji proračun e, je iznosio 113,3 milijuna eura u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i 191,8 milijuna eura u odobrenim sredstvima za plaćanja, a stope izvršenja iznosile su 80% i 69%. Niska stopa izvršenja je ponajprije posljedica kašnjenja ili nepotpunog fakturiranja od strane nečlanova, te truda zajedničkog poduzeća da operativne troškove zadrži na minimalnoj potrebnoj razini. Evo, s obzirom na sve ovo što sam vam na kratko izložio, predlažem da odobrimo razrješnicu kad je riječ o izvršenju proračuna za 2017. svim ovim agencijama i e, zajedničkim poduzećima koji su predmet ovog izvješta. Dakle, 13. prosinac je rok za podnošenje amandmana. Evo, hvala vam na pozornosti i tu sam za eventualna pitanja. Hvala vam, gospodine Leontini, na ovoj prezentaciji. Gospođa Meissner, vi ste željeli uzeti riječ. Izvoli. Za gospodina Teličku. Gospodin Telička nije danas mogao biti ovdje, pa me zamolio da pročitam neke njegove komentare. Zahvalio bih naravno izvjestiteljima i započeti sa jednim općim komentarom. U transportnom sektoru izvješći, izvješća često pokazuju da postoji cjelokupno dobro upravljanje proračunom i od strane komisije i agencije, ali i dalje postoji prostora za poboljšanje na razina pogrešaka se smanjuje, a interakcija s komisijom također ide u dobrom smjeru. To je naravno pozitivno i s tim bismo trebali biti zadovoljni. Novi su rezultati čisto financijske naravi i ne bi trebali prikriti činjenicu da suštinska i kvalitativna procjena korištenja europskog proračuna je također nužna koja se usredotečuje na dodanu vrijednost i trošenje orijentirano na rezultate. <clears throat> Molila bih se malo tišine. Revizorski sud je u tom smjeru iz nekoliko izvješća prošle godine i mi bismo trebali razmotriti o njima pri procjeni trošenja Europske unije. Na taj način možda ne bismo mogli biti toliko samozadovoljni. Komisija izvršne agencije komentar na nacrt mišljenja gospodina Prusta. Gospodin Telička se slaže u potpunosti sa procjenom toga da bi cef, procjena cefa mogla biti temeljitija. A što se tiče niske razine provedbe financijskih instrumenta unutar cefa, volio bi vidjeti popis projekata koje su je financiralo FC, a ne CEF. Na taj način stvari bi bilo jasnije za sljedeći VFO. Što se agencija tiče, i nacrta mišljenja gospodina Lantinija, gospodin Telička ih može podržati u velikoj mjeri i predložit će nekoliko amandmana samo u smislu općih komentara. Hvala. Merci beaucoup. Hvala lijepa. Za sada nemamo nikoga od komisije ko bi nam nešto rekao o pitanju razrešnica. Rok za amandmane je 13. prosinca u 11 sati. Gospodine Leontini, je, želite li nešto reći? Izvolite. Da, e, vodit ću računa o ovome što je izložila gospođa Meisner. I ja se također, ja također smatram da bismo trebali E, da naša evaluacija treba biti više kvalitativna, a ne toliko e, financijska i više se koncentrirati na odnos između uloženog i rezultata. No, s obzirom na e, podatke koje imamo na raspolaganju, ne možemo dati drugačije mišljenje od ovoga kojeg sam pripremio. Ali svakako veselim se suradnji i veselim se vašim amandmanima. Hvala lijepa. Ja ću e, sada zaustaviti našu sesiju. Imamo stanku od 15 minuta. E, onda ćemo saslušati studiju o Brexitu, posljedice za turizam i promet. Saslušat ćemo naše stručnjake koji će govoriti o situaciji ako ne dođe do sporazuma no deal. 15 minuta stanka. Molim da svi budete prisutni da saslušamo naše stručnjake. Mes chers collègues, à nouveau, nous reprenons notre séance. Dragi kolege i kolegice, počinjemo radom. Idemo sada na prezentaciju studije koju je napravio tematski odjel o Brexitu, koje će biti posljedice scenarija no deal, naročito za prometni sektor i sektor turizma. To je nastavak serije saslušanja posvećenju učinku Brexita predstavnika raznih aktera prometnog sektora e, e, koje e, smo saslušali u našem odboru, a sada imamo sporazum između Europske unije i Velike Britanije imamo taj tekst. Međutim, sada očekujemo odluku Britanskog parlamenta 11. ovog mjeseca, a ishod je neizvjestan. Predlažem da saslušamo naše stručnjake kako bismo vidjeli e, što će se dogoditi u scenariju no deala. Zahvaljujem mi e, e, gospodinu Papi Fernandu za dolazak, gospodin eh, Rafael Alfonsi, zahvaljujemo i vama, i gospodin Miguel Troncoso Ferrer, koji će nam sada eh, eh, prezentirati ovu studiju. Svaki od vas ima 15 minuta, nakon čega ćemo otvoriti raspravu. Gospodin Papi ima prvi riječ. Izvolite. Euh, Hvala. Ja ću govoriti eh, engleski ako mi dozvolite. Hvala vam lijepo na ovoj prilici da izložim osnovne zaključke studije kojim se bavimo proteklih mjeseci. Pretpostavljam da pred sobom imate primjerak izvješća Radi se o vrlo detaljnom izvješću, 170 stranica, poprilično dugom, no pokušat ćemo izložiti osnovne smjernice, metodologiju istraživanja i osnovne preporuke za vaš odbor. Počet ćemo sa slajdovima. Prezentacija će biti u tri dijela formirana, kao što možete vidjeti na svojim ekranima. Prvi dakle element je važnost ekonomskih odnosa Velike Britanije i Europske unije. Prije svega, važno je naglasiti važnost gospodarstva Ujedinjene kraljevine, zemlja koja 14% BDP-a Europe ostvaruje. Trgovinska bilanca s Europskom unijom predstavlja deficit, to je također važno, oko 110 milijon milijardi eura, ili 5% BDP-a Ujedinjene kraljevine i Europska unija je očito glavni trgovinski partner Velike Britanije i što se tiče robe i što se tiče usluga. Ulaganja u Velikoj Britaniji iznose 48% ukupnih, a 47% stranih e, britanskih ulaganja su u Europskoj uniji, što pokazuje veliku međusobnu ovisnost ovih gospodarstava. To je slučaj i transporta, turizma, poštanskog sektora, koji su tri područja e, obuhvaćena našom studijom. Na ekranu možete vidjeti graf koji pokazuje trgovinsku razmjenu između ova dva zemljopisna područja, Europska unija i Europska unija 27 država članica. Dakle, ako uklonimo Ujedinjenu kraljevinu iz slike, vidite da se to stabilizira na oko 50% ako želimo imati okrugli broj u glavi. Što se tiče prijevoza, važno je naglasiti da usprko svih ulaganja i važnosti kanala ispod Lamanša, još uvijek većina prijevoza se provodi pomorskim putem i to bih želio ovdje istaknuti. Dakle, poprilično je to važno. Što se tiče putnika i transporta putnika, e, ogroman je broj putnika registriranih, oko 50 milijuna putova državljana Velike Ujedinje kraljevine prema EU27 i 24 milijuna posjetitelja u Ujedinjenu kraljevinu iz europskih destinacija svake godine. Važno je reći da što se tiče osoba, putnika, zrakoplovni transport je predominantan oblik prijevoza. Dakle, u prevozničkom kontekstu radilo se dakle o pomorskom putu, a što se tiče putnika radi se o zrakoplovnom. Turizam statistike vidimo na ekranu, 32 milijuna posjeta britanskih državljana je usmjereno ka Europskoj uniji 27, dakle oni su prilično relevantan izvor prihoda Europskoj uniji sa ukupnim trošenjima od oko 21 milijardu eura posjete Ujedinjenoj kraljevini iz Europske unije 27 za odmor također su relevantne, ne toliko velike i tu govorimo o poslu manjem od 5 milijardi eura. Dakle, činjenica da turisti posjećuju Europsku uniju iz Ujedinjene kraljevine i ono što je ovdje najvažnije naglasiti. Sad ću riječ dati kolegi Rafael Alfonsiju. Doktore Alfonzi, izvolite. Ukratko o socioekonomskom utjecaju sporazuma, odnosno no deal, bez sporazuma. Na taj način Ujedinjene Kraljevine jednostavno će postati trećom zemljom, što znači da će za obje strane tu biti troškovi. Kost troškovi za Europsku uniju 27 u cjelini bit će niži i neće biti proporcionalni troškovima koje će snositi Ujedinjena kraljevina. Literatura koja je na raspolaganju pokazuje da do 2030. godine ukupni prosječni kumulativni troškovi, odnosno gubici BDP-a bi mogli biti 0,44% za EU27, dok bi za Ujedinjenu kraljevinu iznosili 4,2%, kada razmatramo jedan pesimistični scenarij. Što se tiče transportnog sektora, ovu dilu bi zapravo stvorio carinske, necarinske troškove zbog općeg smanjenja, a posljedica bi bilo opće smanjenje količina kojima se trguje. Putnički transport i turizam tu su također usko vezani i na njih bi ovo negativno utjecalo zbog smanjenja lakoće putovanja. Zrakoplovstvo, to je bio sektor, sektor koji bi najnegativnije utjecaje osjetio, s obzirom da nema pravila unutar svjetske trgovinske organizacije koje bi bili svojevrsna zaštita i jednostavno pravila više ne bi bila primjenjiva VTO-a. Ako pogledamo pravna pitanja i što je potrebno učiniti vezano uz pravne instrumente, glavni je zaključak da u transportnom sektoru za postojeće europsko zakonodavstvo neće trebati veće promjene. E, dakle, trans, zakonodavstvo koje se tiče transporta ne spominje izričito jedinu kraljevinu. No to je donekle nezgodan zaključak jer iako u zakonodavstvu se konkretno ne spominju pojedinačne države članice, radi se o tome da ćemo trebati određene prilagodbe, trebat ćemo određeni sporazum između Europske unije i Ujedinjene kraljevine. I mogu tu uzeti primjer ako uzmemo uredbu o zrakoplovnim uslugama koja obuhvaća zrakoplovno tržište, trebat će nam osam sporazuma između Ujedinjene kraljevine i Europske unije putem kojim će prevoznici iz jedne, s jedne strane moći slobodno djelovati u drugoj i obratno. Dakle, situacija je nezgodna i uvelike će ovisiti o tome što će Ujedinjena kraljevina učiniti sa svojim zakonodavstvom. U smislu da ukoliko njihovo zakonodavstvo koje je transponiralo europske zakone u svoje opće uredbe, direktive u svoje zakonodavstvo, ako to zakonodavstvo ne bude izmijenjeno nakon Brexita, to može značiti da neka od prava će i dalje biti primjenjiva unutar Ujedinjene kraljevine. Ali to je doista vrlo science fiction jer ne znamo što bi se u tom slučaju dogodilo. Pogledat ćemo dakle malo opće posljedice za transport i glavne očekivane utjecaje. E, što se tiče kabotaže, pravila kabotaže, ona više neće vrijediti u Europskoj uniji u Ujedinjenoj kraljevini, a posljedice toga će biti opadanje interoperabilnosti i smanjanje tržišne konkurencije u svim sektorima. Što se prava putnika tiče, ona više neće biti zajamčena kada god europski putnici koriste britanske prevoznike. Što se mreža TNT-a tiče, moglo bi se stvoriti određena uska grla, a ozbiljnije pitanja bi se moglo pojaviti u kontekstu Eurotunela i željezničke veze Dublin-Belfast. Što se financijskih instrumenta tiče, FC i CF, za njih se očekuje da će nastaviti u budućnosti pručati, pružati odgovarajuće, odgovarajuće financiranje TNT projekata, ali tu postoji i određena doza nesigurnosti i ne možemo ništa isključiti. Što se agencija, transportnih agencija tiče, Ujedinjena kraljevina bi mogla i dalje prisustvovati radu kao članica ondje gdje je omogućeno sudjelovanje trećih strana. Zrakoplovstvo može se očekivati utjecaj što se tiče jedinstvenog europskog neba, SESA i funkcionalnih zrakoplovnih blokova, FABova, a to bi zapravo dovelo do nove fragmentacije europskog zračnog prostora osim ako se ne provede učinkovito upravljanje tim prostorom. Načelno govoreći, regulatorno će biti ograničen potencijalni rast europskih aerodroma. A što se tiče pravila koje se bave vlasničkom strukturom, no deal scenarij bi također mogao biti problem zbog toga što zrakoplovne kompanije sa posebnim vlasničkim strukturama i udjelima bi se mogli suočiti s problemima što se tiče vođenja posla. Pomorski i unutarnji plovni putovi nije očekivano, ne bi se očekivalo da dođe do povećanja konkurentnosti e, britanskih luka na štetu europskih, osobito zbog toga što britanske luke njima se već upravlja kroz privatna pravila i ona su otvorena tržištu. A primjena OECD pravila bi moglo zapravo onemogućiti promjene u pristupu za prevozna pomorska poduzeća EU27 koja pristaje u britanske luke. Što se tiče britanskih operatera i registriranih plovila, oni više neće smjeti e, operirati u unutarnjim plovnim putovima Europske unije u skladu sa uredbom koju vidite navedenom na slajdu. Što se tiče certifikata za upravitelja broda, možemo očekivati da će direktiva 96.50 više neće biti valjana, tako da bi te dozvole koje dopuštaju korištenje unutarnjih plavnih putova više neće vrijediti. Europska agencija za pomorsku sigurnost EMSA ne očekuje se da bi se njezino funkcioniranje radikalnije promijenilo, a što se tiče cesni, to bi se moglo omogućiti da Ujedinjena kraljevina sudjeluje kao država promatračica. Dakle, uvijek postoji mogućnost da se ostane članom ovakvih organizacija. Željeznički prijevoz ovdje čekujemo znatne negativne utjecaje što se tiče lanca opskrbe Osobito zbog toga što novi, nove procedure i granične kontrole će jednostavno stvoriti velika opterećenje na graničnim prelazima. A konkretan slučaj željezničkog prijevoznog koridora uredba 913 iz 2010. Taj koridor njime više neće upravljati, neće biti vođen tom upravom. I što se tiče poduzeća Eurostar i drugih poduzeća koja upravljaju Eurotunelom, regulatorne razlike granične kontrole će jednostavno negativno utjecati na konkurentnost samog, samih poduzeća. Cestovni prijevoz, tu će biti potrebna određena harmonizacija pravila za pristup tržištu i pristup profesiji. A to je ključno kako bismo se pobrinuli dođe do neprekinutog pružanja usluga. smjernice Europskog vijeća EU kom bi zapravo mogla biti jedan dobar vodič za rad na takvoj harmonizaciji. Što se tiče standarda emisija vozila, tu se ne očekuju radikalnije promjene. A što se tiče pravila o vožnji odmoru za profesionalne vozače, teško je trenutno reći u kojem smjeru će Ujedinjena kraljevina ići i ne možemo reći što bi, u kojem smjeru bi uopće mogli ići. Turizam. Turizam je izravno vezan uz ono što se događa u kontekstu putničkog prijevoza komplicirani postupci, granične kontrole i tako dalje, povećat će trošak putovanja i kvalitetu pruženih usluga. Granične kontrole i postupci, dakle, novi postupci smanjit će lakoću putovanja turista. A što se tiče prava boravka, iako to nije isključivo ograničeno na turizam, tu postoji velika nesigurnost trenutno. Za kraj poštanske usluge stanje nakon Brexita odvijeće se u skladu sa pravilima koje su usvojili UPU i CERP no neke obveze koje je Ujedinjena kraljevina usvojila iz direktive o poštanskim uslugama također bi mogle prestati vrijediti. Ujedinjena kraljevina bi također mogla odlučiti dati ekskluzivna ili posebna prava za uspostavu i pružanje poštanskih usluga. A što se tiče prekogranične dostave paketa i uredbe koja se time bavi, ona više ne bi bila obvezujuća za Ujedinjenu kraljevinu. Očekuje se da bi u Ujedinjenoj kraljevini europska regulativa bila transponirana u nacionalno zakonodavstvo. Očekuje se da će Ujedinjena kraljevina i europski poštanski tehnički standardi biti u velikoj mjeri u sklađeni nakon Brexita zbog toga što su to međunarodni standardi koje dvije zemlje i onako poštuju. I konačno nove kontrole i postupci za carinsku kontrolu i naplata PDV u prekograničnim operacijama bi također mogla stupiti na snagu. Dakle, teško je ovako kratkoj prezentaciji sve iz ove studije predstaviti. Imamo tu cijeli jedan odjel kojim se nismo pozabavili koji stoji u izvješću 11. koji daje studije slučajeva za 10 različitih država članica. Tako da imamo jednu vrlo preliminarnu analizu utjecaja scenarija bez sporazuma, no deal, ali da skratimo, predlažem da pređemo na osnovne preporuke i sažmemo zaključke ove studije. Što se zrakoplovstva tiče, Mislim da je dakle ovdje najnezgodnija točka pred nama i tu je važno pokrenuti vrlo brze pregovore ukoliko dođe do no deal scenarija. Nužno je vrlo brzo doći do sporazuma i pobrinuti se da sistem i protok zračnog prometa može normalno nastaviti. Tu sam četiri elementa stavio, možda jedna mogućnost da jednostavno odražavamo trenutno postojeće stanje, dakle da se na bilateralnoj razini između Europske unije 27 i Ujedinjene kraljevine pobrinemo da ne dođe do poremećaja. <clears throat> To bi uključilo i pristup trećim stranama i u krajnjoj liniji jedna je nezgodna stvar. Postoje određena poduzeća koja imaju dioničare iz oba teritorija, tako da se to morati posebno rješavati pomorski unutarnji plovni putovi, tu imamo slučaj kabotaže, prevoz na kratke, kratke distance, tu postoji također hitna potreba za brzim sporazumom ukoliko dođe do no deal scenarija. Željeznički sektor, kolega dr. Alfonsi je već objasnio kako bi ovo moglo stvoriti određeni broj poteškoća ispod Lamanša, tako da tu potrebe također postoje potrebe za brzim sporazumima u tom sektoru. Ne vidimo toliko poteškoća što se cestovnog sektora tiče, zbog toga što većina zakonodavstva primjenjivog na Europsku uniju zapravo dolazi iz sporazuma UN-a, tako da vjerojatno s obzirom da je Ujedinjena kraljevina sastavni dio e, tog sistema, da će tu doći do manjih poremećaja u cestovnom transportu. Što se turizma tiče, to je područje preputovne sigurnosti i ovisit će o tome što će Ujedinjena kraljevina ili Europska unija 27 učiniti dan nakon. Možda odluče zadržati e, olakšan sistem i kontrole koje će samo tražiti da se pokaže putovnica uz brzi protok, ali isto tako može doći do kontrola i dodatnih zahtjeva viznih, zdravstvenih, no to je područje koje je jednostavno toliko nejasno da će visiti o ponašanju i dobroj volji uključenih strana taj prvi dan <clears throat> nakon Brexita bez sporazuma. Poštanske usluge postoji potreba da se sklope brzi sporazumi jer u suprotnom ne postoji jamstvo da će pošljika koju šaljemo iz Brisela u Leeds ondje dospjeti, a nećemo ju niti moći pratiti kao što danas to možemo i na internetu učiniti sa brojem praćenja da vidimo točno gdje se pošljika nalazi. i to je moguće bez obzira čije poštanske usluge koristite, njemačke, španjolske, poljske. Dakle, takva situacija bi stvorila nesigurnost i za to je, bi bio potreban što je brži moguće sporazum. Naša preporuka vašem otporu, i možda tu idemo malo predaleko, ispričavam se ako je to slučaj, naša preporuka bi bilo prije svega mi vjerujemo da je važno stvoriti konstruktivno okruženje, ozračje, zbog toga što imamo reciprocitet u slučaju scenarija bez sporazuma. Dakle, ta potreba za brzim sporazumima zahtijeva pozitivno raspoloženje, obje strane moraju shvatiti što se dogodilo i brzo reagirati kako bi se stvari dogodile, kako bi se nastavio protok. Također, Pravno govoreći, neću govoriti u ime mog pravnog stručnjaka kolege, ali postoji potreba da se kroz bilateralne sporazume najbrže sklope sporazumi, što mislim da je, bi bilo vrlo brzo i to bi bila naša druga preporuka da podržite takve bilateralne sporazume u slučaju da to bude potrebno. Ukratko bih samo zahvalio na podršci vašim kolegama koji su bili od velike koristi. Autori dokumenta ima nas ukupno četiri, revizorski odbor od pet stručnjaka, dakle devet stručnjaka koji su ukupno doprinijeli ovom izvješću i pozivam vas da ga doista pročitate i zahvaljujem gospođo predsjedateljice. Merci beaucoup. Hvala lijepa na ovoj prezentaciji. Malo nas prolaze hladni žmarci od toga. E, posljedice mm, za promet će biti zaista katastrofalne. To je zaključak ove studije. E, moramo e, stvari nazvati pravim imenom taj e, katastrofalni učinak se ne ograničava samo na promet e, željeznički, zračni i pomorski, već i na druge sektore. Otvaram rasprave. Gospodin Piper, želite li uzeti riječ? Izvolite. Hvala predsjednice, ja ću govoriti njemački. Ovo je bilo impresivno. Ova umreženost e, Ujedinjene kraljevine i Europske unije, kad to ovako zorno vidimo upravo u našem području prometa i turizma i ovi dramatični učinci koje ste pokazali. Mislim, međutim, da smo sada već malo dalje. Ono što čujemo, e, e, najdraži scenarij bi bio ostati u, u Evropskoj uniji. Moglo bi se međutim dogoditi i da imamo no deal situaciju. E, moje pitanje glasi, Čujemo o mnogim planovima koji stoje sad u ladicama, koji su spremni u željezničkom prometu da e, se već sprema bilateralni sporazum, to nije problem. Mm, zrakoplovne kompanije su se uglavnom orijentirale mm, na situaciju ako bude no deala. British Airways Eh, je i u vlasništvu drugih država članica eh, ja čujem da trebamo samo pritisnuti na dugme i da će onda Lufthansa i drugi eh, adaptirale svoje planove prijevo. Da se tu ne trebamo uzrujavati onda. Za željeznički promet e, čujem da to također već postoje bilateralni sporazumi za Iru i druge i da tu već postoje planovi koje će se prihvat onda usvojiti ako dođe do e, izostanka sporazuma no deal ono što me malo začudilo je vaša procjena cestovnog prometa. Tu imamo veliki problem, e, ovi veliki kamioni e, a, će morati se biti podvrgnuti kontroli. E, u Doveru već imamo 15 kilometarske repove a onda nas u slučaju no deala očekuju još teže situacije. Mm, tu moramo pregovarati kako bismo imali održivu situaciju. Ono što bih ja želio, a i mnogi drugi, mm, da dođe do nekakve konstrukcije e, koja bi zadržala Britance u Europskoj uniji moja konkretna, konkretno pitanje je kako vi gledate ove planove u ladicama za promet, jel oni postoje, kako smo, to, kako smo daleko došli, kako bi se oni mogli preko noći onda usvojiti i provoditi. A drugo, e, procjena za cestovni promet. Može li obrazložiti zašto bi tu problem bio manji. Hvala lijepa gospodine. Gospođa Del Monte ima riječ, izvolite. Hvala vam. Prije svega na ovoj prezentaciji. Ja sam se htjela osvrnuti na učinak na BDP koji ste spominjali. Zanima me koju ste metodologiju koristili je li to isključivo izravna mehanička na temelju, onog, na temelju izračuna uvoza i izvoza i jesu li, da li na to utječu i neki drugi e, čimbenici, recimo neki vanjski čimbenici koji bi mogli izmijeniti te podatke. I još me zanima, prema vašem mišljenju, postoje li sektori koji bi imali koristi od Mm, situaciju u kojoj neće biti e, dogovora. Zatim moje sljedeće pitanje se odnosi na zrakoplovni promet. Dakle, prema propisima koji su danas na snazi, mogli bismo mogle bi se britanske aviokompanije premjestiti izvan e, Ujedinjene kraljevine. Jeste li razmatrali i tu mogućnost i kakav bi to učinak imalo? I e, treća, treće pitanje je pitanje Gibraltara. Znamo da to pitanje izaziva brojne napetosti između Španjolske i Ujedinjene kraljevine, zato što se u ovom dokumentu između ostalog govori i o uvjetima rada radnika, e, govorimo naravno o jedinstvenom tržištu, pa me zanima jeste li i taj dio analizirali i vidjeli na koji način će se to odraziti na E, radne uvjete. Već danas imamo problem sa radnicima koji svakoga dana moraju prelaziti tu granicu. I hoće li biti specifičnih posljedica za dakle, to područje koje e, djelomično primjenjuje e, propise Europske unije. Htjela bih čuti što mislite o tome. Hvala gospođo Delmonte. Gospođo Majsner. Hvala lijepa e, predsjednice. Nisam, nažalost, dobila cijeli taj izvještaj, bila sam na jednom drugom sastanku. I mi smo se e, opširno bavili ovim e, pitanjem. Zrakoplovne kompanije su nam se prve obratile iz SAD-a čak. Ako se ne dogovorimo, doći će do katastrofe, su nam rekli vidimo mnoge probleme u sva četiri sektora prometa. E, jasno je da postoje već planovi, kao što je rekao Markus Piper. Međutim, rezultati su neizvjesni. E, e, imamo toliko problema zaista da e, bi jedina logika bila da Britanci ostanu u Europskoj uniji. Ako imamo prijelazni period za no deal, e, mislim da nitko ne može e, ozbiljno razmatrati situaciju no deala. To bi bila katastrofa i za Ujedinjenu kraljevinu i za nas ali ipak moramo biti spremni. Prvo pitanje, Markus Piper je spomenuo, e, kako to izgleda sa ovim zakošenjima i sa e, repovim redovima. Već sada postoje redovi. Kako će izgledati ako e, ne dođe do sporazuma? A drugo pitanje je zračni promet. Rekli ste da, da to nije tako problematično sad e, e, tu igra veliku i ulogu, o tome već govorim. E, Govor. Ipak, mislim da će doći do promjena i zračni promet, koliko sam čula. O tome se mnogo raspravljalo, jer i to problematično. Hvala. Hvala lijepa, gospođo Majsner gospodine Kori, imate riječ. Hvala lijepa. Hvala na ovim objašnjenjima. Svi smo to slutili. E, obje će strane izgubiti. E, naročito ako ne bude sporazuma, no deal. Konkretno govoreći. E, mi to znamo, a narod i stanovnici neće e, sve saznati, oni neće e, čitati e, sve ove izvještaje, oni će biti suočeni sa ovim novim situacijama i u, u Europi i u Britaniji. Možda bi trebalo Britancima jasno pokazati što će se dogoditi i Um, vlada bi britanska trebala postaviti jednostavno pitanje želite li takovu situaciju ili ne e, mi ovdje sve znamo što će se dogoditi ali to treba saznati i narod gospođa klunima riječ Hvala vam. E, hvala vam na ovoj prezentaciji. Ispričavam se, bila sam na jednom drugom sastanku, tako da nisam uspjela čuti cijelu. Dakle, što se tiče ovog scenarija u kojem neće biti e, dogovora, svi se nadamo da do toga neće doći, ali moramo biti spremni na to. Zemlje oko Ujedinjene kraljevine, e, aerodrome i zračne luke, e, dakle, svi koji posluju s Ujedinjenom kraljevinom se već pripremaju za to. Tako da hoće za sve to biti e, vrlo teško. U ovom odmoru smo svjesni problema sa e, zrakoplovnim prometom, sa pomorskim prometom. Isto tako je jako bitno da imamo ovakve dokumente da znamo što možemo očekivati u slučaju Brexita bez dogovora. Britanci su izglasali što su htjeli, e, parlament će glasati sljedeći tjedan. A mislim da će nam e, ovakav dokument biti vrlo koristan pri pružanju smjernica o tome kako nastaviti. Gospodin Rike ima riječ. Prva primjedba. mi nemamo još jasno stajalište Ujedinjene kraljevine, ne znamo kako će se e, pregovori završiti. To je fenomenalno. E, sljedeće, ako nismo bili u stanju da dođemo do više od onoga što sada imamo, već gotovo e, tri godine pregovaramo, stvar će biti jako složena jer su problemi vrlo složeni, a drugo, pitamo se, e, recimo pilot u avionu koji je imamo e, bilateralne sporazume, to je spomenuto. E, bilateralni sporazum između Europske unije i Velike Britanije ne vidim kako će se to moći vrlo brzo napraviti. Bilateralni e, sporazumi između država članica i e, Ujedine kraljevine, to je nemoguće. E, to uvijek sve prolazi kroz Uniju. I to se ne može napraviti za dva mjesece. Postupci za to su dugački imamo e, trok, zakonodavni trokut, e, komisija, parlament i vijeće. Taj, e, taj trokut ne funkcionira tako brzo. Prema tome, to institucionalno ne može funkcionirati. O tome treba razmisliti. Osobno mislim da mm. nadam se da ovaj izvještaj nećemo trebati e, upotrijebiti jer bi to bilo katastrofalno. I završit ću time da kažem, mislim da ono što nismo učinili za tri godine nećemo moći učiniti ni za sljedećih nekoliko mjeseci. Gospodin Van Mindenborg, imate riječ. Hvala vam. Hvala stručnostima na izlaganju i na vrlo detaljno pripremljenoj studiji. Mislim da smo dobili jako puno vrlo jasnih preporuka, no ja svejedno imam jedno pitanje. Za zrakoplovni promet ste rekli da u slučaju da ne bude dogovora, rekli ste da bi e, e, da bi aviokompanije iz Ujedinjene kraljevine mogle imati određene koristi, budući da uh, aviokompanije više ne bi morale sudjelovati E, u, govorimo o emisijama, pretpostavljam da isto vrijedi za prava putnika i tako dalje. Možete li nam nešto reći o tim mogućim nepoštenim e, prednostima? Je li već napravljena studija o tome kako će to utjecati na britanske e, aviokompanije, ali i na druge kompanije u tom sektoru? E, u odnosu na druge aviokompanije u EU, Europskoj uniji sa 27 članova. Mislim da je to također vrlo jasna opasnost za EU e 27. Hvala lijepa gospodine Evan Mintenbuk. I predsjednica želi nešto zapitati. Imam dva pitanja. Možete li nam reći konkretno koje, će regije e, na koje će to najizravnije utjecati. E, prva granica e, sa Velikom Britanijom je Francuska. Konkretno govoreći koje će regije biti pod najvećim utjecajem, najde, a po sektorima. Tu utjecaj neće biti jednak u Njemačkoj kao u nekoj drugoj zemlji. E, možete li nam reći kako će to regionalno se odvijati? I, a druga stvar, e, nastavljam se na gospodina Rikea i gospodina Pipera. Ako ako već imamo bilateralne e, sporazume u ladicama, onda imamo problem. to jest parlament naš, e, to jest naš odbor nije u to bio uključen. Mogu vam reći stoga, kao predsjednica Trana, e, mogu vam reći to će nam e, predstavljati veliki problem. I treće pitanje, tehnički govoreći, možemo li danas imati procjenu o, to, o troškovima? Koliko će nas sve to koštati? Sve te infrastrukture, e, postavljanja granica između e, Evropske unije i e, Ujedinjene kraljevine. Koju, možete li nam dati neku cifru? Dajem vam evo šansu da odgovorite na sva ova pitanja. Izvolite. Gospodine Papi, imate riječ. Hvala vam. Bilo je tu puno pitanja, nadam se da nisam ništa zaboravio. E, počet ću ja, a naravno pozivam i kolege da um, se uključe ukoliko žele nešto dodati ili komentirati. Kao prvo, kad smo rekli da je manje komplicirano u e, sektoru cestovnog prijevoza, tu želimo reći da sa drugim e, oblicima prijevoza trebamo imati pravnu osnovu. U cestovnom prometu već imamo e, pravne, e, pravne propise. Ako želite imati konkretnu granicu, imate granicu, zna se kako se provode kontrole, ako želite imati soft granicu, to imate. No, problem sa ovim ostalim sektorima je što nam je potrebno zakonodavstvo, potrebno nam je službeno odobren dokument koji je zakon. Dakle, treba nam prava osnova. Zbog toga smatramo da ova ostala tri sektora koja se nalaze u nekoj drugoj situaciji su u drugoj situaciji. Što se tiče podataka, to su spomenuli, e, spomenuo je tu jedan kolega, koristili smo e, e, podatke dostupne od Eurostata zato što u razdoblju od četiri mjeseca nismo mogli mi organizirati prikupljanje podataka, no u bazi podataka Eurostata ima doista dovoljno podataka i jednostavno se može do njih doći. I izvještaj je jednog gospodina Belkea. Mm, on se navodi u popisu literature i mislim da je u tom izvještaju napravljena najtočnija procjena e, posljedica Brexita na BDP na obje strane. E, tako da, dakle, za EU 27, dakle, to je bio 0,4% BDP-a, a za Ujedinjenu kraljevinu se procjenjuje da će najvjerojatniji gubitak BDP-a, e, gubitak iznositi oko 4% BDP-a. Ja vam preporučam e, da posjetite stranice tog instituta i možete jednostavno skinuti taj dokument i e, pročitati ga. Zatim nismo proveli detaljnu analizu situaciju što se tiče Gibraltara. Zašto? Zato što u trenutku pripreme ove studije e, pregovori nisu još bili zatvoreni i nije bilo sporazuma na, nije uopće bilo nikakvog sporazuma na stolu što se tiče koristi pojedinih sektora, možda bi tu Rafaele mogao nešto više reći. Zašto smo spomenuli da bi britanske aviokompanije mogle imati koristi od e, situacije u kojoj ne bismo imali e, u situaciji Brexita bez dogovora. Da, mi smo zapravo rekli da da bi se to moglo dogoditi, ali da u općenito ne očekujemo nikakve koristi što se tiče ostalih prijevoznih sredstava, poput recimo pomorskog ili zrakoplovnog, smatramo da će doći do pada konkurencije svugdje i u Europskoj uniji sa 27 članica i e, u Ujedinjenoj kraljevini, zato što ćemo mm, dakle, poslovati na manjem tržištu, dakle, bit će tu manji broj e, tvrtki i manji broj konkurenata. No, smatramo da je jako važno da postoji politička volja da se e, definira pravna osnova po kojoj se onda može ipak ići dalje. Slažem se s onime što je rekao gospodin Rike. Istina je da zakonske procedure E, traju, ali činjenica je da nemamo e, zakonskih osnova, a bez toga smo u potpunom kaosu. Ja ću odgovoriti na posljednje pitanje koje je postavila naša e, predsjedateljica i gospodin Rike. I osvrnuo bih se i na pitanje Eh, o avionskom sektoru i o bilateralnim sporazumima. <clears throat> Sadašnji sustav se oslanja na sljedećem načelu. Prema sadašnjem sustavu svaka aviokompanija može letjeti iz jedne europske zračne luke u drugu. Dakle, aviokompaniju aviokompanija je dakle ona koja je u vlasništvu europskih javnih ustanova, drugim riječima zemalja članica. Ukoliko dođe do scenarija Brexita bez dogovora i tih B, e, planova B, oni koji su najpripremljeniji za plan B su, je privatni sektor, a ne javna tijela. Drugim riječima, britanska aviokompanija sada postala europska aviokompanija. Dakle, većinsko vlasništvo, zapravo vlasništvo je velikim dijelom preseljeno iz Velike Britanije na druge e, članice. Eto recimo to je njihov plan B. Oni su osigurali da i dalje budu e, europski avioprijevoznik i nakon Brexita. No problem će se javati da zemlje, da kompanije iz e, zemalja članica ostalih neće moći slobodno letjeti u Ujedinjenu kraljevinu u slučaju da ne bude sporazuma. Dakle, praktičnim rječnikom. Dakle, ili ćete se dogovoriti ili će postojati bilateralni dogovor između Europske unije sa 27 zemalja članica i Ujedinjene kraljevine. A da biste to postigli, potrebno je vremena. No, to se može učiniti. Bilo je presedana. Europska unija je slične sporazume mm, potpisala sa zemljama koje nisu članice Europske unije, to je recimo Maroko, e, Brazil i SAD na primjer. Tako da nije da krećemo od nule. Jer takvi bilateralni modeli omogućuju slobodno kretanje e, aviokompanija između zemalja članica Europske unije i onih koje nisu. Ima presedana, no da, treba tu cijeli zakonodavni postupak i da, to traje. A što je s regijama? To sam isto imala pitanje o regijama. Jeste li uspjeli identificirati koje bi regije najviše osjetile taj, e, dakle, koje bi regije najviše osjetile, Brexit? E, da, evo ja ću na to odgovoriti. E, Sjeverna Francuska će zasigurno se naći u problemima. Normandija i Bretanja. To su tri regije koje će zasigurno biti pogođene. E, zatim e, problem sa tunelom ispod La Manša. Dakle, to su dva najvažnija e, prometna pravca i načina prijevoza između Francuske i Ujedinjene kraljevine. Tako da, da, te regije u Francuskoj će biti one koje će biti zasigurno pogođene. To smo vrlo jasno rekli u našoj studiji, u našim studijevima slučajeva. E, Francuska je tu poseban slučaj i tu ćete pronaći mnogo informacija o tome. Ima li još pitanja? Ako nema, ja bih vam zahvalila na prezentaciji ovih studija koje nam dozvoljavaju da pokažemo e, koja će biti situacija u slučaju no deal. Vidimo da će to biti katastrofalno i da će to imati e, e, različite učinke na razne, različite regije i sektore. U prometu će to biti strašno. I to naročito na neke sektore. Hvala vam na preciznim informacijama. E, sve to nije jako optimistično, ali to nas obvezuje da se suočimo sa stvarnošću. Bravo i puno hvala na ovim studijama. Možemo im zapljeskati.